FDD, e i nezavisni zastupnici su me zamolili da potvrdim sljedeće kandidate. Gospođa Mirel Deronero kao članica izaslanstva e, međuparlamentarnog izaslanstva AKP Europska unija, zatim Danilo Skardanđini kao član trgovinskog izaslanstva također u istoj skupštini. Gospodin Giancarlo Scotta kao član odbora za unutarnje poslove i za odnose sa Irakom. Zastupnik eh, Dobrobir Soznic umjesto zastupnika Korbina Mika kao član za za odnose sa Kinom. Zatim predsjednik čita prebrzo i nije moguće pratiti, nažalost. Tali nomine sono considerate imenovanja